Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Kolege i kolegice, molim vas uzmite svoje mjesta. Pozdrav David. Wir haben ja elektronisch verschickt, im Papier liegt sie noch nicht vor. Elektronički smo vam već poslali, to nemamo u papirnatom obliku. Gospođa Lunačka je zatražila da od 17.30 do 18.30 dodamo još jednu točku dnevnog reda. Radi se o razmeni mišljenja zbog optužbi vezanih uz EULEX na Kosovu. Dakle, događaj koji su navodno dogodili. Zbog toga ćemo raspraviti danas sa Kevinom Dinom i sa Fernandom Gentilinijem koji je direktor za jugoistočnu Europu i za Balkan unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. Nadam se da se s time slažete, da to napravimo na ovaj način. Mislim da to odgovara zadaći nadzora Europskog parlamenta, da tu dobijemo uvid u to pitanje, a da ne kažemo već unaprijed što je dobili krivo tim optužbama. Nema prigovora. Što se tiče priopćenja predsjednika, tu dati sljedeću napomenu, možda bismo danas ili sutra još jednom imamo li gospodina Plenkovića na dnevnom redu ovaj tjedan? Da, kasnije za Ukrajinu, dakle u 16.30 ćemo pri promatranju izbora isto tako provesti raspravu što se tiče ilegalnih izbora koji su se jučer održali u Luhansku i Donetsku. To bismo možda trebali raspraviti zajedno s ovom točkom i možda bi gospodin Plenković već to mogao naznačiti u svom uh, uvodnom izlaganju. Što se tiče odobrenja zapisnika, imaju li oni koji su počitali te zapisnika neke primjedbe na njih? Tome nije slučaj. U tom slučaju su ti zapisnici odobreni. Sada prelazimo na Južni Kavkaz i na krizu u Gruziji. Gospodin Herbert Zalber, posebni predstavnik Europske unije, nam se ljubazno, e, se ljubazno odazvao naš poziv. Ovdje se radi o razmjeni mišljenja uzevši da ćemo uskoro provesti ratifikaciju sporazuma i da se upravo priprema izvješće vezano uz to, kao i druga pitanja vezana na primjer uz Azerbajdžan i zbog toga pozdravljam naše izvjestitelje koji se time bave i kojima ću uskoro predati riječ, a ja neću sada izneti sam neki uvod, već bih odmah predao riječ gospodinu Herbertu Zalberu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Lijep pozdrav dame i gospodo, zadovoljstvo mi je čast što imam priliku obavijestiti vas o razvoju situacije u Južnom Kavkazu i o mom pokušaju provedbe mandata koji mi je dodijeljen počeo od 1.7. kao predstavniku Europe za Južni Kavkaz i krizu u Gruziji. Što sam u prvih mjeseci, prvih par mjeseci svojeg mandata učinio, imao sam priliku predsjedati sa dva kruga pregovora, međunarodnih pregovora u Ženevi po pitanju Gruzije, za što je također bilo potrebno mnogo putovanja unutar regije, tako da sam imao i priliku upoznati se e, detaljno sa svim dionicima u regiji, sa e, našim predstavnicima ondje i osobito sa E, svim djelnicima u e, zapravo ovim odvojenim entitetima koje, kojima i ja i moj urad imamo zapravo pristup što je potpuno suprotna situacija s drugim međunarodnim djelnicima koji imaju mnogo više ograničenja. E, naglasio bih regionalni karakter mog mandata koja obuhvaća Južni Kavkaz i što je zapravo ključno kako bih imao pristup u ove nepriznate entitete, kao što sam već spomenuo. U svom radu pokušavam surađivati što je bliže moguće s drugim eh, delegacijama i zaslanstvima Europe na terenu, u Bilisiju, Baku, Jerevanu, ali isto tako i u Gruziji. Mandat zapravo ima tri komponente. Prvo od njih je, kao što sam već spomenuo, provođenje e, međunarodnih rasprava e, zajedno sa UN-om i OSS-om. I ondje ja zapravo sam e, prvi među jednakima na neki način, a drugo je pitanje ono koje se tiče rješavanja šireg sukoba unutar Gruzije i zapravo pokušaja provođenja, barem djelomično, e, politike Europske unije o nepriznavanju i angažmanu sa tim entitetima, a treća stvar je e, situacija u Nagornom Karabahu. Prije nego što se pozabavim e, sa ta tri područja, jednu općenitu napomenu bih samo rekao. Kao što pretpostavljate, situacija po pitanju Ukrajine ima velik utjecaj na naš rad, dakle utječe ponašanje, razmišljanje naših sugovornika u cijeloj regiji. Da li u Azerbajdžanu, gdje u svjetlu u krizi, ondje vlada zapravo je sve uključenija po pitanju kako se Europska unija uključuje u pitanja teritorijalnog integriteta. Zatim u Gruziji e, vlada u ukrajinskim događajima vidi potvrdu onoga što se već dogodilo u Gruziji 2008. ako se sjećate rata e, kada je teritorijalni integritet Gruzije bio velike narušen. Dakle, to je na neki način e, stoji u pozadini svega što radimo trenutno i u Južnom Kavkazu i to je potrebno imati na umu. Par riječi o mojoj glavne temi, reći ću tako, Dakle, što se tiče ženevske međunarodne rasprave u Gruziji, naime imao sam priliku uključiti se ovdje to je bilo lipnje ove godine, dakle 29 dionika je bilo uključeno, zatim smo imali u listopadu još jedan krug pregovora i nastavljamo sa trećim krugom u prosincu. Sjećate se možda da na samom početku ovih ove ženevske međunarodne rasprave da se očekivao da će sve skupa završiti kroz godinu, dvije godine, da će se riješiti sva otvorena pitanja, no iskustvo je pokazalo da to nije slučaj. Još uvijek smo ondje i eto približavamo se 30. krugu. Iz svega toga možemo vidjeti da mogućnost za ozbiljnu raspravu o ondašnjim problemima je nešto što je vrlo teško, dakle nije teško e, dovesti obje strane u blizinu, dakle, mogućnost bilo kakvih koncesija, jer što god se učinilo, odmah postoji politička pozadina, politizira se sve, a ženevska rasprava se zapravo ne bavi statusnim pitanjem, jer zapravo sve strane, svaki korak, svaku aktivnost doživljavaju kroz prizmu toga kako će to zapravo utjecati na e, sam status ondje. I teško je u praksi razdvojiti pojedine stvari, naime kada god raspravljamo o bilo kojim točkama našeg dnevnog reda pitanje statusa je zapravo svima na umu. I to nama predstavlja poteškoću utoliko što je zapravo ženevska e, rasprava vrlo krhka. U povijesti ovih pregovora postoje niz prilika gdje e, se raspravljalo trebalo se raspravljati konkretno nekim pitanjima, no izaslanstva bi zaprijetilo da će napustiti pregovore čim bi se dotaklo neko pitanje e, koje njima važno i to na način na koji one nisu bile zadovoljne. To se dogodilo i tijekom moje e, prve sesija, došla je do rasprave oko jedne točke dnevnog reda, dakle, i odbijeno je raspravljati o točki Južne Osetije, Abhazije i gruzijska strana se dakle s time nije složila, tako da je zapravo Abha, predstavnici Abhazije i Osetije su napustili jednostavno pregovore i nije bilo moguće održati zapravo cijeli krug pregovora. Prošli puta je situacija bolje prošla, mogli smo raspraviti sva pitanja i čak bih rekao da je došlo do nekih otvorenih stavova što me navelo e, na pomisao da bi ove ženevske rasprave mogle nas doista do nekuda dovesti, da bi mogle nekakve rezultate dati. No, za to će nam doista biti potreban cijeli niz kvalitetnih rasprava i ja se nadam da se u tom smjeru i krećemo. Ženevska rasprava, iz ovoga što sam do sada rekao, vjerojatno ste shvatili, dakle, unutar tog okvira ne može se očekivati rješenje sukoba, već se radi o jednom alatu koji uključene strane upotrebljavaju kako bi se spriječilo spriječila, spriječila daljnje suhobe, ali već je to nešto. Trebamo imati na umu da situacija na terenu, e, osobito politička situacija, prilično napeta. Dakle, tenzije ondje postoje i zbog toga je dobro imati jedan ovakav forum. I kada ja sve sudionike mm, obavijestim o svojim dojmovima i postavim pitanje zbog čega se uvijek dovodi u pitanje ovaj forum ukoliko je svima potreban, sve strane kažu da žele takav forum, da je to nužno a sljedeća stvar, postoji dovoljno tema koje ondje možemo raspravljati i isto tako nadali bismo da ima i dovoljno zaključaka. No, dolazimo često u situaciju koju sam vam opisao gdje jednostavno ne možemo nikako napredovati dalje. No svejedno, nadam se da ćemo u krajnjoj liniji uspjeti održati nekoliko krugova koji će biti konstruktivni i koji će nam omogućiti određeni napredak. još nekoliko opaski o našem radu na rješavanju šireg sukoba u Gruziji. Ovdje pokušavam raditi u skladu sa onim što je Europska unija formulirala kao svoje ciljeve. Dakle, s jedne strane nepriznavanje priznavanje ovih entiteta, a s druge strane uključivanje e, u aktivnosti s njima. Moj ured je neprestano uključen u suradnju osobito sa stranom Abhazije, dakle u cijelom nizu projekata, dijaloga, suradnje i time se pokušavamo pobrinuti da Europska unija bude prisutna u Abhaziji e, u manjoj mjeri i u Južnoj Osetiji, no onda je mnogo kompliciranije zbog toga što e, e, osjetska strana nije toliko e, konstruktivna koliko e, strana Abhazije. Također pokušavamo Gruziji i gruzijskoj vladi jasno dati na znanje da će u krajnjoj liniji ovo uključivanje biti u njihovom interesu. Jer Gruzija bi se željela pobrinuti da ovi entiteti se vrate Gruziju, a jedni način da se to ostvari je da se vjerojatno pokuša poraditi na mentalitetu, na pristupu, dakle stavu ljudi i u Abhaziji i u Južnoj Osetiji da ne zatvore se u potpunosti, već da pokušavaju, pokušaju održati kontakt sa Gruzijom i e, iskusiti tu razliku koja danas postoji u Gruziji, a koja nije postala prije par godina. Dakle, pokušavamo se pobrinuti da se održi postojeći dijalog i po mogućnosti da ga se unaprijedi. U praksi to znači da pokušavamo biti aktivni i e, u stvaranju međusobnog povjerenja e, kako bismo se pobrinuli da postoje zajednički projekti, da se ljudi međusobno poznaju i da mogu zajednički raditi na njima. Također pokušavamo nadzirati cjelokupnu situaciju u Gruziji što bi moglo biti mogućnost jedna za rješavanje budućih sukoba u zemlji, dakle pitanje manjina, osobito armenaca u južnom dijelu Gruzije. I dakle također radimo na toj situaciji i po tom pitanju smo u kontaktu sa gruzijskim vlastima. Par riječi o Nagorno Karabahu. Od samog početka pokušao, pokušavao sam dobre odnose e, uspostaviti sa vođama u Jerevanu i Baku, ali i sa supredsjediteljima skupine iz Minska. Stalište Europske unije je nepromijenjeno, mi podržavamo e, skupinu iz Minska da pronađe rješenje i uvelike pozdravljamo e, diplomaciju sastanaka e, na vrhu. Imali smo to Sočimu u nedavno u Parizu također i to na poziv francuskog predstavnika. Dakle, kao Europska unija mi nudimo razvijenje nekih prijedloga za razvijenje međusobnog povjerenje, dakle za sastanke sa zajednicama iz Armenije, Nagornog Karabaha, Azerbajdžana i pokušavamo stvoriti veće razumijevanje za onaj trenutak kada dođe do rješenja i kada ćemo moći početi raditi na konkretnim projektima. Ne krijem da e, rad na izgradnji povjerenja u ovom dijelu Kavkaza je prilično težak. Iz jednog do drugog razloga obje strane e, odbijaju takav pristup, politička tenzija je iznimno e, prisutna i vidjeli smo u kolovozu da je ta tenzija dovela do velikog broja žrtava. Preko 50 e, žrtava dakle to je mnogo više nego protekle godine tako da se zapravo sukupu na Gorno, na Gorno Karabahu nije smrznut, već je prilično aktivan i postoji mogućnost da dođe do eskalacije u bilo kojem trenutku. Pokušavamo u potpunosti dakle, razumjeti situaciju i razumjeti situaciju onih raseljenih osoba, što je rezultat ovog sukoba koji već traje e, dva desetljeća. Nedavno sam ovako posjetio naselja tih osoba i s jedne strane sam vidio što azerbajdžanska vlada radi za te ljude, ali s druge strane sam vidio da je velik broj njih živi u uvjetima koji, koje je upravo teško opisati. Dakle, nadam se da po pitanju tog sukoba da na vidiku postoji rješenje da ja sam također sastao sa supredsjedateljima skupine iz Minska nakon e, samita u Parizu i mogu reći da barem naš američki kolega je prilično optimističan i da smatra da se stvari pomalo kreću, možda i u dobrom smjeru, no nemamo iluzija u krajnjoj liniji e, stav Moskve e, i Rusa bit će ključan po pitanju da li ćemo moći doći do rješenja ovdje ili ne. U vodstvu Jerevanu i sam također e, rekao da želim i sam e, pristup na Gornom Karabahu, da želim njihov pristanak e, kako bih mogao ondje sam vidjeti i imati kontakte na terenu da mogu znati kakva je situacija, da mogu znati koje su težnje ljudi u Nagorno Karabahu. Do sada je to bilo prilično teško, osobito e, s obzirom na to da azerbeđanska vlada ne želi predstavnike međunarodnih organizacija koji putuju na Nagorno Karabah. Ali ja sam također jasno dao na znanje predsjedniku ministru vanjskih poslova da neću odustati od tog svog zahtjeva. Dakle, ovime privodim kraju svoje izvještaje, radit ću odgovoriti na sva vaša pitanja i saslušati vaše komentare. Hvala. Zahvaljujem, e, zastupnik Stetina. Hvala vam, predsjedatelju. E, gospodine Zalbert, čestitam na vašoj nominaciji na ovo važno mjesto. Zadovoljan sam što ste preuzeli ovu izazovnu ulogu u Južnom, u Južnom Kavkazu. Dva pitanja bih vam uputio. Prvo se tiče određivanja granica. U Južnoj Oseti e, znam da imamo nove berlinske zidove i moje pitanje e, je li Europska unija učinila dovoljno da zaustavi to? A drugo pitanje, Ruska je važan čimbenik na Južnom Kavkazu i baš nije stabilizirajuć po našem mišljenju e, s obzirom na okupaciju iz 2008. određenog dijela Gruzije i na pritisak na Armeniju da ne potpiše sporazum o pridruživanju. Dakle, moje pitanje kako planirate uključiti se u dijalog sa Rusijom i koja će biti vaša poruka Rusiji. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelj gospodin Mamikin. I ja bih također izrazio svoju zahvalnost. Vi ste preuzeli vrlo složen posao i ne možemo podcijeniti vaš rad u ovoj vrlo složenoj regiji. Dakle, vaš zadatak nije uopće lak i osobno bih vam zahvalio na podršci koju ste pružili meni kao izvjestitelju za Europski parlament kada sam radio na ovom izvješću o Gruziji. Dakle, meni je bilo to od velike pomoći kada sam posjetio Gruziju. Imam dva pitanja. Jedno se tiče okupiranih teritorija Južne Osetije i Abhazije. Kako smatrate da bi bilo moguće stanovništvo iz tog područja vratiti u ustavni prostor Gruzije? Naime, teritorijalni integritet Gruzije nije preporno pitanje, barem ne strane Europskog parlamenta. A drugo je pitanje kakav scenarij predviđate za mogući sporazum koji Rusija želi sklopiti svojim ovim odvojenim teritorijem sa Abhazijom, a možda i Južnom Osetijom. Kakve opasnosti vidite da proizlazi iz te situacije? Zahvaljujem, gospodin Tanok. Hvala vam. E, čestitam i u ime ECR-a. E, moj klub naime vrlo zanima regija u kojoj vi radite. Imam niz pitanja. Prije svega što se tiče e, Armenije. Želim sve najbolje u vašim naporima da posjetite Nagorno Karabah, ali Azerbejdžanci ne žele pristup dati nikojem e, europskom službeniku, pristup tom teritoriju. I zanima me kako doživljavate ovu situaciju u smislu toga da se e, Armenija pridružuje Razijskoj uniji i u tom smislu što mi u Europskoj uniji možemo učiniti kako bismo Armeniju održali kao svojeg prijatelja usprkos tome što ju se na silu zapravo e, privlači ovu moskovsku sferu i kako bi se uniju mogao uklopiti na gornu jer Čuli smo da eh, Kazahstan prigovara organizaciji konferencije koji organizira Azerbajdžan, vrlo proaktivan akter ovdje. I mene također zanimaju neki europski projekti unutar Nagornog Karabaha. Vjerujem da ne možete posjetiti terenu živo, kao što ste rekli, ali možda znati o tome. Dakle, moguća misija vanjske sigurnosti obrambene politike i da li bi skupina iz Minska možda mogla izvući zeca iz šešira i dati neko rješenje ovom dugotrajnom problemu. Što se Gruzije tiče, pred pretpostavljam da je plan put je e, pretvoriti ovaj sukob u smrznut sukob kao i u Abhaziji Južne Oseti, ali uvijek postoji opasnost e, eskalacije i mogućnosti jednog koridora na Krim, prema Krimu ali Gruzija, Abhazija Južna Osetija, za cijela ta područja jasno nam je kako je slaba gospodarstvo, nema vanjskih investicija, postoji mali interes Rusije. Dakle, možete li mi reći je li to istina i možemo li očekivati nešto drugačije na Krimu ili Donjesku, Luhansku? Može li se uzevši u obzir nisku cijenu nafte i europske sankcije, dopustiti da dođe do masivnih investicija u područje, dakle istočne Ukrajine i Krima, jer očekujem da bi situacija mogla izgledati vrlo slično kao i tijekom posljednjeg desetljeća što se tiče Južne Osetije i Abhazije. Zahvaljujem gospodin Nart. Hvala vam predsjedniče i ja sam želio čestitati e, na ovoj odličnoj prezentaciji e, i na tome što ste nam se pridružili. Bilo nam je vrlo drago što smo nas mogli saslušati. Kada pogledam situaciju u Abhaziji i Južnoj Osetiji, za, ali ne i u regiji Nagorno Karabaha, jer je ondje situacija malo drugačije jer se radilo o armenskom području, zapravo mogu vidjeti da je došlo do cijelog niza etničkih čišćenja, tako bih to nazvao, u okolici e, regije Nagorno-Karabah. Jer zapravo se radi o etničkom čišćenju. U Abhaziji i u Seti i u području oko Nagorno-Karabaha smo vidjeli e, takvu situaciju koja se s vremenom stabilizirala i iz koje su zapravo proizašle situacije kakve danas jesu na terenu. To nije drugačije od izraelske kolonizacije palestinskih teritorija. I ako ovdje dodamo rusku ulogu u svojvrstnoj stabilizaciji ove sve gore situacije, tada se čini da postoji stvarna mogućnost da sukob ostane kakav je i da se ništa ne može novo napraviti. Gospodin Plenković. Zahvaljujem, gospodine Zalber, hvala vam na vašoj prezentaciji. EPP e snažno podržava e, sporazum o pridruživanju između Europske unije i Gruzije. Imali smo i mogućnost raspraviti prije nekoliko tjedana napredak Gruzije u kontekstu reformi u vladavini prava i pravosuđu. I to sa ministrom pravosuđa Lukanjem. I tijekom razmjene stališta također smo vidjeli kako se sprečava primjena selektivne pravde. To je nešto što se kad kada je zloupotrebljavalo e, u odnosu bivše vlade, trenutne opozicije. A mene zanima kako zapravo vi doživljavate razvoj u tom području e, strane gruzijske vlade i pravosudnih tijela. Zahvaljujem. Sljedeći govornik. Hvala gospodinu Salberu na ovom izvještaju. Ja zapravo imam pitanje o nečemu čemu se protekla dva tjedna o same Gruziji žestoko raspravlja i sama sam bila ondje prošli tjedan i iznenađuje me da to niste spomenuli u svojoj prezentaciji, a to je sporazum sa Abhazijom koje je predložila Rusija o e, integraciji i savezu. Dakle, s jedne strane to doživljavam kao jednu tihu aneksaciju i sporazum kaže da će na dolazeće tri godine formirati se zajedničke e, snage za kolektivnu obranu, zajedničke strukture provođenja e, zakona i daljna integracija e, zdravstvenih i socijalnih sustava. Tako da me od vas zanima koji je stav Europske unije po tom pitanju i kakvi su vaši kontakti sa nadležnima u Abhaziji po tom pitanju. Vi ste rekli da je Abhazija dio jedna od te dvije odvojene regije, to je ona s kojom imamo pozitivan kontakt. A možemo pretpostaviti što bi ovakav e, sporazum mogao značiti za Južnu Osetiju. Sljedeći govornik. Thank you, Chair. Um... Hvala vam. Čestitam gospodinu Zalberu. First of all, allow me to, to start with history. Ja bih započela sa malo povijesti. Svi se sjećamo izvješća Hajdi Italijerini o Gruziji i o ratu iz 2008. Isto tako sjećamo se koje su strane optužene da su započele taj sukob. Nakon Krima mislimo da je slika mnogo jasnija i da je jasno da su to bile ruske agresivne politike, nakon čega je uslijedilo etničko čišćenje. E, moramo se sjetiti da na teritoriju Gruzije imamo cijeli niz e, raseljenih osoba iz Abhazije, Južne Osetije. Tako da doista sumnjam u učinkovitost naših politika. Spomenuli ste da mi ne priznajemo odvojena područja. I ja ne bih rekla da su oni de facto uh, odbjegli teritoriji, već da su de facto okupirani. A koji je zapravo trenutno razlog da Europska unija ne priznaje Abhaziju i Južnu Osetiju, a da smo uključeni u projekte ondje. Hoćemo li mi pomoći Rusi da ondje održi mir i na miran način izvršiti pritisak na ove teritorije e, da se više približe Rusiji i vojno, i gospodarski, i socijalno. Dakle, svjesna sam ovog istog obrazca koji se trenutno primjenjuje u Ukrajini, na Krimu, kao i dakle, na istoku i jugu Ukrajine. Što se tiče Nagornog Karabaha, Azerbajdžana, Armenije, ovdje imamo jedan dugotrajan, iznimno složen sukob, no moramo imati na umu da je i ovdje došlo do etničkog čišćenja. Dakle, što očekujete vidjeti kada posjetite taj teritorij? Mislim da je potrebno uzeti u obzir obje strane I mislim da doista pred sobom imate vrlo, vrlo složen mandat. Gotovo smo došli do same ratifikacije sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom, za što sam ja osobno vrlo zalažem, ali mislim da vi kao i svi mi, sve naše zemlje, moramo izvršiti pritisak na trenutnu gruzijsku vladu da ne samo izbjegava dvostruke standarde u pravosudnim postupcima, već i da prepozna očite poteškoće u kojima se nalazi njihova opozicija. Dakle, radi se o pravosudnom postupku protiv bivšeg predsjednika Gruzije. Sada imamo postupak protiv cijele političke stranke. I takvo ponašanje je neprihvatljivo od strane jedne partnerske zemlje. Dakle, moramo dati sve od sebe kako bismo izvršili pritisak na vladu Gruzije da prekine takve aktivnosti. Uh, Imam jedno vrlo kratko pitanje. Da se nastavim na ovaj niz konkretnih pitanja. Možete li nam reći više o Ađari? Ađarija je dio Gruzije i nedavna uloga jedne obitelji tamo. Obitelj Abašice. Hvala vam, hvala gospodinu Zalboru na vašem izlaganju. David Cameron je zatražio trenutno jačanje Europe i smatrate li da bi jedan, jedna, jedna zemlja o kojem ovdje pričamo mogla jednom dana biti članica Europske unije? Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. želim vam čestitati gospodine veleposlaniče na vašem imenovanju. Situacija u Gruziji je vrlo složena, a Europska pučka stranka podržava sporazum o pridruživanju s Gruzijom, no prije nego što glasujemo o tom sporazumu o pridruživanju s Gruzijom na plenarnoj sjednici, Ja bih htjela vrlo e, jasno naglasiti gruzijskim vlastima da one moraju biti vrlo pažljive i da ne smiju koristiti selektivnu pravdu, da ne smiju stvarati takav utisak da postoji želja za političkom osvetom, što bi moglo dovesti u pitanje nepristranost e, i e, vršenje istraga i sudske postupke. Nakon što ratificiramo sporazum o pridruživanju s Gruzijom, oni neće biti toliko otvoreni takvim političkim zahtjevima. Moramo biti vrlo jasni, to je nešto što očekujemo i od vas, e, gospodine veliposlaniče. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine Zalber na vašem izlaganju. Neki, doista mnogi, vide u Abhaziji i Južnoj Seti odbjegle regije, dakle nešto što bi se moglo dogoditi u Donbasu i e, što se je dogodilo na području e, Krima. Moje pitanje je koje informacije vi imate točno o situacijama koji žive kako u Abhaziji, tako i u Južnoj Osetiji? Postavljam to pitanje stoga što smo pri prošlom posjetu u Gruziji posjetili granicu sa Južnom osjetijom i zatim smo dobili informaciju da zapravo ne žive mnoge osobe u Južnoj Osetiji, da mnogi, mnoge odlaze od tamo i da se jako pogoršava e, situacija u Južnoj Osetiji. U, Abhaziji ima e, više stanovnika, ali koje informacije vi imate? Može li se to što su te regije sada odbjegle, e, je li to daje neku kompenzaciju tim ljudima ili ti ljudi žive tamo loše nego prije. Zatim što se tiče o pregovoru o sporazumu s o pridruživanju s Gruzijom, mi podržavamo te sporazum i svačamo njegovu važnost, ali što se tiče nepristanost sudstva i pravde, to su pitanja do kojih nam je iznimno stalo i moram reći da kada smo bili tamo u posjeti da sam bila dosta zabrinuta s onim što smo vidjeli iz naših e, kontakata, e, pa i sad s ovom trenutnom vlašću e, koju imamo. I na posljedku što se tiče Nagorno Karabah, tu vas samo mogu pozvati da i dalje pozivate na to da želimo posjetiti na Karabah i zanima me ima li neko tko je viši od vas u hijerarhiji što se tiče našeg predstavništva da kritiziramo e, Azerbajdžan zbog toga što su nam uskratili e, posjet na Gornu Karabahu. Hvala vam. Hvala lijepa, pokušat ću odgovoriti na ova pitanja u onom redoslijedu u kojem e, su postavljena. Prvo što se tiče povlačenja granice između Južne Osetije i pazije s jedne strane te Ciblisi administrativnom jedinicom na drugoj strani, je li Europska unija učinila dovoljno toga da se to spriječi. Mislim da je to bilo i prije nego što sam stupio na ovu dužnost da je svaki predstavnik Europskog unije koji je putovao u toj regiji, da je on iznio određene molbe tim stranama, a isto tako smo i iz Brisela opetovano pokušali uvjeriti te strane na sjevernoj strani sa granice. Imamo i e, određena pisma stalnog predsjedništva USSS-a. Dakle, imamo određene zahtjeve koje smo iznijeli vezano uz, uz te granice. To se sada nastavilo. Mislim, sada nisu sve granice zatvorene, ali ona najzanimljivija mjesta jesu. Imamo, na primjer, Babvaj i teže je putovati niz tih granica. Možemo dakle reći da naši pokušaj da to samo nisu bili jako uspješni, ali barem se sada to ne nastavlja i e, ne može se reći da je cijela granica u potpunosti zatvorena. Taj proces je sada više manje završen, a teško je reći kakva je bila uloga Europske unije, to je država članica, u tim pokušajima da to pokušavamo spriječiti. Jesmo li bili dovoljno uspješni? barem smo pokušali utjecati na to i mislim da su u Moskvi e, nas isto tako čuli. Drugo pitanje vezno uz e, interakciju s Rusijom kao jednim važnim faktorom e, na području Južnog Kavkaza koja je naša poruka Rusiji. Naravno, naša poruka, evo, moja poruka kada sam razgovarao sa, sa ministrom vanjskog poslova da pokušavamo napredovati u okviru ženskih međunarodnih rasprava, da budemo konstruktivni i da imamo određen utjecaj na e, dionike unutar tih rasprava. Tu imam osjećaj da smo po nekim pitanjima uspješni, ali da nismo u svim slučajima uspješni. Postoje naravno određeni interesi i oni iz, izbliza prate te interese, ali trebamo u svakom slučaju na, na području Južnog Kafkaza pokušati, tamo pokušati biti konstruktivni. Od kada ja pratim tu situaciju, mogu reći da je Rusija bila iznenađujuće konstruktivna, kao prvo sa ovim zadnjim krugom ženevskih rasprava, taj krug je bio uspješan, a isto tako e, i po pitanju suradnje s Rusijom, ali u ovom kontekstu bi isto tako spomenuo rasprave koje su se održavale sada već više mjeseci između Karasina, zamjenika ministra vanjskih poslova s jedne strane i gospodina Abašicea, predstavnika Gruzije s druge strane. Oni su uspjeli postići nekoliko praktičnih stvari na području trgovine, na području e, transporta. To je urodilo plodom. I tu se taj odnos između Gruzije i Rusije dosta dobro razvio, uzevši u obzir ono što se događalo u bliskom susjedstvu, e, dakle u Ukrajini. Za sada je to isto tako završilo, prije svega zbog ovog sada nacrta pregovora koje je Rusija odlučila potpisati sa Pazijom i na koji ću se vratiti kasnije u okviru jednog drugog pitanja. Što se tiče pitanja koje je postavio gospodin Mamikins, kako da se ponovno uključe ove odbjegle regije u teritoriji Gruzije, to je naravno vrlo teško pitanje, to je dugoročno pitanje. Jedini način koji ja vidim jest, osim ako ne dođe do jednog vrlo iznenađujućeg razvoja u samoj regiji, jedini, jedno rješenje, jedni pristup koji ja vidim jest da se Gruzija sama otvori, pa da i sama ukloni određene, određena ograničenja koje je uvela odmah nakon rata što se tiče zakona o okupiranim e, teritorijima i mislim u tom to je razumljivo, ali sada bi možda se ona trebalo otvoriti kako bi se upravo napravilo ono što sam ja spomenuo u svom uvodnom izlaganju, da se dakle radi na mentalitetu ljudi, da osobe koje žive na području Južne Osetije apazije da dakle, imaju volju komunicirati sa Gruzijom i da ne odbacuju e, te kontakte. Nažalost, ono što trenutno primjećujem više kreće u ovom drugom smjeru, kreće se prema odbacivanju. Jer treba reći da gruzijske vlasti nisu uvijek od pomoći u tom smislu, pogotovo kada se sjetim zadnjeg govora predsjednika vlade Gruzije, dakle kada bi se možda mogao razoštiti taj ton, to bi moglo biti od velike pomoći. Zatim sljedeće je pitanje, bilo pitanje uloge Armenije što se tiče njenog približavanja Eurazijskoj uniji i što možemo učiniti da zadržimo Armeniju u bliskoj Europskoj uniji. Mislim da u Armeniji postoje mnogi ljudi koji žele zadržati dobre odnose s Europskom unijom. U mom razgovoru sa predsjednikom, sa ministrom vanjskih poslova i sa drugim osobama iz redova vlasti, ja jasno osjećam da to nije više izbor, da oni vide to kao jedini mogući razvoj za Armenijom. Oni žele zadržati bliske odnose s Europskom unijom i e, zasigurno su spremni učiniti praktičan korak u tom smislu kako bi se to provelo. Za sada je istina da Rusija ima dominantni utjecaj tamo i da nemaju nikakvog drugog izbora nego da se priključe Eurazijskoj uniji. Što se tiče projekata Europske unije u Nagorno Karabahu, postoje nekoliko projekata koji su u tijeku gdje promičemo odnos među samim osobama, no Naravno, to se ne događa na samom tlu na Nagorno Karabaha, bilo bi nemoguće ih tamo provesti, imati te kontakte tamo na terenu. Mi u potpunosti ovisimo o tome da približimo osobe s tog teritorija na druga, ka drugim mjestima, na primjer ovdje u Briselu. Što se tiče e, mirovnih misija u okviru zajedničke sigurnosti politike, jednom kada bi do toga došlo, bilo bi naravno mnogo isto i prostora za kreativne rješenja, ali za sada nisam siguran je li to ozbiljno rješenje, no treba o tome promisliti, pogotovo ako dođe pravi trenutak za to. Gospodarstvo u Južnoj oseti i Abhaziji, je li istina da je e, situacija tamo iznimno zabrinjavajuća, da vlada silomaštvo? Iz e, ovih nekoliko posjeta koje sam tamo napravio, moram reći da ne vidim da su te regije lošije od drugih e, regija na tom području, ako gledam Armeniju ili Gruziju. Sigurno da se osjeća i utjecaj Rusije, na primjer infrastruktura u gradovima, u Civaliju, e, što zapravo nije pravi grad, e, više manje mjesto, mnogo toga se poduzima što se tiče popravka cesta, izgradnje infrastrukture, i ne bih rekao da je situacija tamo, tamo mnogo lošija nego u drugim dijelovima te regije, prije svega kada, kada se govori o ruralnim dijelovima. U nekoliko primjedbi i pitanja postavljalo se pitanje selektivne pravde u Gruziji. To nije neposredno vezano uz moj mandat, to je vezano uz unutarnju situaciju u Gruziji i stoga taj prioritet e, kada razgovaramo sa predstavnicima Gruzije ostavljam e, e, u oblasti našoj delegaciji tamo u Gruziji, ali sigurno da u svom razgovoru sa predstavnicima vlasti uvijek kažem da Europska unija ima ozbiljna pitanja kada se radi o tome kako se Gruzija obhodi sa bivšim e, osobama na vlasti. Što se tiče ovog ugovora između Rusije i Abhazije, gospođo Piri, imate pravo, trebao sam to možda spomenuti u mom uvodnom izlaganju. No eto, ja bih to sad ovom prilikom spomenuo. Je li to tiho priključenje? Mi znamo da Gruzija koristi upravo takvu formulaciju. Ja bih to bio oprezan. Ako pogledamo taj e, pregovor, onda vidimo da se tu radi o harmonizaciji zakonodavstva, da se radi o harmonizaciji propisa. Mnogo se tu govori o integraciji, no ja ne bih rekao da se ide sve do priključenja. Kada bi se to potpisalo i provelo u ovom obliku u kojem je to Rusija e, i predložila. Sada znamo da postoji i abhazijski prijedlog E, sa promijenjenim naslovom, sa dosta velikim promjenama, sad se govori o strateškom partnerstvu u tom tekstu. Mnogi prijedlozi vezanih uz vojnu integraciju, vezano uz e, integraciju struktura e, pravosuđe policije su donekle promijenjena. I stoga imamo sad taj protuprijedlog koji bi smanjio intenzitet onog prijedloga u kojem se traži spajanje, približavanje Abhazije Rusije. Mi ne znamo u kojem će se obliku na posljedku potpisati taj sporazum. Mi pretpostavljamo da će doći do, do potpisivanja sporazuma, pa čak i možda do kraja ove godine, jer se tu radi i o pitanju financiranja Rusije te regije. To je pozadina zapravo za to. No, e, trebamo pričekati. Za sada smo savjetovali gruzijskoj strani da naravno ima mogućnosti izraziti svoje mišljenje o tome, to se i događa, ali trebamo vidjeti koja će biti završna verzija tog e, sporazuma. Trebamo imati dodatne razgovore s predstavnicima Abhaziji. Trebamo pratiti e, razgovor između Rusije i Abhazije, zatim trebamo biti precizniji u našim komentarima. Naravno, abhazijskoj, a i ruskoj strani treba naznačiti da e, da nije s naše strane dobrodošlo ovakvo, ovakvo potpisivanje sporazuma, e, da bi to ugrozilo suverenost Abhazije. I ja sam to izrekao isto tako i e, ministru vanjskih poslova Rusije, a i isto tako i predstavniku Gruzije i više puta smo bili s njima u kontaktu. To, dakle, je odgovor na ovo, ovo pitanje Abhazije. Mi smo u stalnom dijalogu s njima, ne svakodnevno, ali vrlo često. Zatim, pitanje koje je formulirano na sljedeći način. Trebamo li doista pomoći abhazijskoj strani te na taj način zapravo pomoći Rusiji sa svojom politikom da okupira Abhaziju. To je ono što sam ja čuo kao smisao tog pitanja. Mi imamo projekte u toj regiji, pokušavamo imati žive kontakte i mi ne pomažemo zasigurno Rusiji time što pomažemo Abhaziji. Mi pokušavamo pomoći apazijskom civilnom društvu i tu vas mogu izvijestiti da imamo još uvijek mnogo kontakata koji nam govore da postoje mnoge osobe u Apaziji koji smatraju da krajnji cilj Apazije ne bi trebao biti da se priključe Rusiji. Mislim da bi mnogi ljudi tamo doista htjeli zadržati ono što nazivaju svojom nezavisnošću, svojom suverenošću. Čak bih tu i uključio e, de facto ministra vanjskih poslova Abhazije koji je pravi predstavnik tih e, i koji je zapravo autor ovih promjena e, Abhazijskog prijedloga, prijedloga sporazuma s Rusijom. Dakle, ne radi se o tome da pomažemo Rusiji, da, da pomažemo vodstva Abhazije, nego da pomažemo civilnom društvu, imajući na umu da je naš krajnji cilj Mm, kada govorimo o svemu ovome ovdje, pružiti priliku reintegraciji tim entitetima Gruziji, budući da Europska unija podržava teritorijalni integritet Gruzije. Zatim je onda postavljeno pitanje je li Gruzija zemlja kandidatkinja za članstvo Europske unije, to je pitanje na koje ja ne mogu dati odgovor. Znamo e, koja je volja Gruzije, znamo za njenu spremnost da se približi euroatlantskim strukturama i oni vrše mnoge napore da se to i dogodi. No hoće li oni e, biti jednog dana zemlja kandidatkinja, to meni nije posve jasno, za sad uglavnom nisu. Zatim, pitanje vezano za Džariju. Tu vam mogu samo reći da sam jednom bio tamo u um, svojstvu kao posebni predsjednik Europske unije. Znamo da nakon uh, revolucije Ruže, da se Adžarija ponovno vratila u teritoriji Gruzije, ima određenu autonomiju, a Gruzija je obećala da će Ađarija zadržati tu autonomiju, no moramo biti iskreni, ono što trenutno primjećujemo je nazadovanje vezano uz to obećanje, to je činjenica. I ako dakle pogledamo Ađariju i potencijalni utjecaj koji bi ona mogla imati na Južnu Osetiju i na Abhaziju, kada će se oni zapitati bili bilo dobro ponovno se pridružiti Gruziji, to možda neće biti najbolji primjer za to. Zatim smo imali pitanje su li Južno Seti Abhazija predložak za ono što se sada događa u Ukrajini, u Donbasu. Nisam siguran je li tome slučaj, naravno to se može u tom smislu protumačiti. Kada sam se nedavno sazno, sastao sa azerbajdžanskim predstavnicima, mislim da je predsjednik rekao da kada ste član Guama, onda gubite teritorij nakon sukoba. Ako je to način na koji se odvija logika na tom e, području, onda je to možda tako, ali trenutno ne bih išao tako daleko, daleko. I čini se da je još neizgledno kako će se situacija razvijati. Ne znam je li taj slučaj usporediv ili ne, ali barem za sada, nismo još stigli do, tog, do te razine i ne možemo reći da je ono što se događa u Ukrajini u potpunosti kopija tih sukoba. Ja bih rekao da svaki od tih sukoba ima vlastite karakteristike e, i da treba da ih se treba tretirati, tretirati slučaj po slučaj. Naravno, jedna je stvar sigurna, a to je da Rusija želi zadržati svoj utjecaj u toj regiji koja je na e, posljedku vrlo važan dio bivšeg Sovjetskog saveza. Mi znamo kako predsjednik Putin razmišlja o tim dijelovima. Zatim je postavljeno pitanje o e, ljudima koji žive u tim odbjeglim regijama, žive li oni tamo loše nego prije. Iskreno ja znam samo malo e, nešto vezano u situaciju prije sukoba 2008. godine u Južnoj seti i nemam dojam da ljudi tamo sada žive gore nego prije. Vjerojatno baš nasuprot i možda upravo zbog velike količine ulaganja i novčanih sredstava koje pristižu iz Moskve. No reći da ljudi tamo loše žive nego prije, vjerojatno ne bi bilo pravedno. I onda zadnja primjedba je vezana uz Nagorno Karabah, gdje sam uputili zahtjev da treba mi dalje inzistirati na posjetu u toj regiji. Uveravam vas da ću to i učiniti i nadam se da ću u razumnom razdoblju moći dobiti priliku za to. Hvala vam. Hvala vam na vašem izlaganju. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o sporazumu o pridruživanju. Kolega Mamikinsk je izvjestitelj koji će nam predložiti izvješće i ja bih predložio da o točci 5 i 6 e, raspravimo u, u e, cjelini. I e, gospodin Kuzo će preuzeti predsjedništvo na nekoliko minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo želio bih zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni i zastupnicima Europskog parlamenta koji su podastrli svoje amandmane. Vrlo sam ih pažljivo pročitao i vjerujem da su izuzetno važni kao dodatni doprinos da bi se izvješće poboljšalo. Vaši komentari i vaši prijedlozi vrlo su značajni, te sam siguran da će pomoći da se postigne dobar kompromis i da dobijemo vrlo uravnoteženo izvješće. Vjerujem da će ovo izvješće pomoći Gruziji da se još više približi Europskoj uniji i ostvari bliski odnos iz političkog i gospodarskog gledišta. Jako mi je drago i zaista sam zadovoljan što je glavna stvar koju sam istaknuo u svojem izvješću kao i većina amandmana zapravo išla u smjeru davanja podrške činjenici da se Gruzija približava Europskoj uniji, te mi je drago da smo vrlo pozitivno naklonjeni reformama koje se provode u Gruziji u postupku pripreme ovog sporazuma o pridruživanju. Međutim, smatram da bismo također trebali istaknuti da ovo selektivno provođenje pravde taj pojam je nešto što se spominje kako u mojem nacrtu izvješća, tako i u vašim amandmanima vjerujem da ne možemo odraditi ono što Gruzija treba odraditi sama. Pravosuđe u Gruziji trebalo bi jednostavno krenuti putem reforme. Ako ispolitiziramo tu reformu, to će imati negativan učinak razvoju njihovog pravosuđa. Znam to iz iskustva, jer, na primjer, naš pravosudni sustav prošao je kroz sličan proces reformi, dakle u Latviji. I trenutačno vjerujem da Gruzijin na pravosuđe zapravo jest uznapredovalo i da je zapravo ostvarilo možda i veći napredak neko određene reforme u Latviji. Tema kojom smo se morali pozabaviti jest i tema pravosuđa, međutim mislim da moramo uključiti veći broj stručnjaka, posebice stručnjaka za pravosuđe. Naime, neovisno pravosuđe jedan je od kamena temeljaca e, na kojima bi se trebalo u budućnosti graditi gruzijska država. Što se tiče uloge Rusije u tim procesima, želio bih reći sljedeće. Kao izvjestitelj moram naglasiti da bi bilo vrlo razumno obratiti veću pozornost Gruziji i nastojati pružiti veću podršku Gruziji umjesto da neprestano iznova upiremo prstom na Rusiju i njezinu ulogu. U razvoju situacije kakvu danas vidimo u Gruziji, Gruziji nije lako nije joj lako ponovno se uzdignuti nakon rata koji je završio 2008. godine. Kad sam pripremao nacrt izvješća, imao sam cijelo vrijeme na umu da je ovo izvješće o Gruziji, a ne izvješće o Rusiji. Još jednom hvala vam na svim predanim amandmanima. Hvala lijepa gospodine Mamikins. Gospodin Štetina. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ako dozvolite, obratio bih vam se na materinskom jeziku, buduće da mislim da mi je tako lakše i jasnije se izražavati. Mi E, podržavamo ratifikaciju sporazuma o pridruživanju između Gruzije i Europske unije. Vjerujemo da je to sporazum koji će donijeti dobrobit e, Gruziji i njezinim građanima i omogućit će joj da se još više približi Europskoj uniji, njezinim vrijednostima i načelima. To je sporazum koji zapravo šalje jasnu poruku, jasnu poruku i Europski parlament kroz svoje izvješće također šalje jasnu poruku imajući e, na umu e, zapravo neobjavljeni rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine i e, imajući u vidu ono što se događa u Južnoj Oseti i u nekim drugim regijama i teritorijima. Već je u nekoliko navrata spomenut ovaj prijedlog ruskog ugovora o savezu i integraciji. Mislim da bismo upravo u svijetlu i tog prijedloga i nastale situacije trebali učiniti sve što je u našoj moći da damo podršku sklapanju ovog sporazuma. Zahvaljujem gospodinu Mamikinsu na poslu koji je dosad odradio. Hvala mu što je posjetio Gruziju i tamo razgovarao sa svim važnim akterima. Danas smo um, zapravo saznali da smo i oni i ja radili u Gruziji e, kao novinari prije nego što smo se počeli baviti politikom i mislim da ćemo e, zbog toga pronaći vrlo lako zajedničko stajalište. Jako mi je drago što amandmani omogućuju da se osredotočimo na hitnija pitanja, posebice na pitanje pravosuđa i zloporabe pravosudnog sustava a u svrhu političkog osvećivanja. To je nešto što se spominjalo u nekoliko navrata u raspravi. Spomenulo je to više predstavnika različitih klubova zastupnika u parlamentu. Dozvolite da spomenem jedan datum koji je bio vrlo bolan za mene i moju zemlju. 1968. godina kada je Rusija eh, i ruska vojska okupirala Čehoslovačku. Zašto to spominjem sada? Spominjem to zato što je komunističko vodstvo u mojoj zemlji koristilo eufemizam ulazak vojski Varšavskog pakta a svi su zapravo znali da se jednostavno radi o okupaciji. Oni koji su to znali odbijali su koristiti taj eufemizam. Spominjem e, ovu situaciju zato što postoji određena sklonost korištenja eufemizma i kada se radi o Gruziji. E, ne govori se, na primjer, više o okupiranom teritoriju, već o e, separatističkim regijama. Upravo zato želio bih da se zadrži mišljenje Europskog parlamenta iz 2011. godine u kojem je jasno izrečeno da se radi o okupiranim regijama. Također bih želio spomenuti liberalizaciju viznog režima. Europska komisija je prošli tjedan potvrdila da je Gruzija ispunila uvjete iz prve faze za liberalizaciju viznog režima i da je spremna prijeći u drugu fazu koja je zapravo vodi bliže k cilju, a to je putovanje bez viza. Mislim da trebamo iskoristiti ovu priliku kako bismo stavili naglasak upravo i na to pitanje. Gospodine Mamikins, veselim se e, kompromisnom prijedlogu i veselim se što ćemo, vas, što ćemo se sastati ovaj tjedan ili sljedeći tjedan, nadam se. Mislim da trebamo iznaći vremena da se dogovorimo i finaliziramo sam tekst. U ime EPP-a ponavljam našu spremnost da uložimo potreban trud kako bi se finaliziralo ovo izvješće u duhu kompromisa. Hvala. Sada gospodin Tomaš Meserić. Hvala. Ja ću biti vrlo kratak. Za početak želim zahvaliti kolegi, izvjestitelju Mamikinsu na ovom dobro odrađenom poslu. Mislim da je usprkos velikom broju amandmana sam nacrt teksta jako dobar i upotrebljiv u ovom obliku u kojem ga imamo pred sobom. Najveći broj amandmana tičeo se upravo ovog selektivnog provođenja pravde. S obzirom na to da se zeleni uvijek zalažu za jasne formulacije u e, međunarodnim odnosima kao i općenito u svim odnosima, želio bih e, još jednom i ovdje pozvati na oprez e, u odboru za vanjske poslove. Naime, nazivati selektivnom provedbom pravosuđa sadašnju situaciju, a znamo da se provode reforme i da su posljednjih nekoliko godina bile barem djelomično uspješne, nije zapravo e, vrlo uspješno. Mi bismo zapravo voljeli da u finalnoj verziji teksta ne bude ta sintagma e, selektivna provedba e, pravde, zato što se bojimo da bi to moglo imati negativan učinak. Hvala. Hvala. Sada gospođa Kaznjeti. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih željela nešto reći o dvije stvari. Općenito gledano, izvješće je dobro. Mislim da gotovo uspjeva zadržati e, formulaciju i diskurs koji je e, usvojen u ovome domu u sklopu nekih drugih akata koji su se bavili ovom zemljom. Prva stvar koju bih želja naglasiti jest sljedeća. Mislim da je vrlo važno da govorimo o Rusiji u ovom izvješću. Zato što sadašnja situacija je u velikoj mjeri povezana sa onime što je Rusija učinila, i koje je obveze preuzela temeljem mirovinskog sporazuma odnosno sporazuma o prekidu vatre 2008. godine. Rusija bezuvjetno mora ispunjavati preuzete obveze i također omogućiti bezuvjetan pristup misijama Europske unije na terenu. Također Rusija mora odustati od priznavanja Abkazije i Južne Osetije. To je vrlo važan dio međunarodnog prava. Također, vrlo snažno podržavam osuđivanje određivanja granica. A sada nekoliko riječi o selektivnoj provedbi pravde. E, ja jesam za to da se pojam selective justice koristi u izvješću. Dolazim iz zemlje koja je dugo prolazila kroz reforme i upravo zato znam koliko je važno da naši partneri koriste prilike koje im se otvaraju kako bi nas e, zaista pogurali, kako bi nam dali poticaj da pronađemo stvarno rješenje. Mislim da mi u Europskoj uniji moramo vrlo jasno e, naznačiti u čemu je problem prije nego što ratificiramo sporazum o pridruživanju, a ja ratifikaciju snažno podržavam. Mislim da moramo vrlo jasno reći gruzijskim vlastima da moraju biti oprezni da se ne koristi selektivno provođenje pravde kako se ne bi ostavio nezdrav dojam da se obračunavaju sa političkim protivnicima. Taj dojam da postoji želja za političkim obračunom, za političkom osvetom, nešto je što može imati e, negativan učinak i moglo bi utjecati i na e, nepristranost u postupcima i u konačnim presudama. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Gospodin Jurek. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti gospodinu Mamikinsu. Mislim da je pripremio izvješće koje je odlična podloga za daljnju raspravu o odnosima između Europske unije i Gruzije. Osim toga, želio bih reći da se slažem sa glavnom tezom ovog izvješća. Mislim da treba vrlo odlučno reći, i želim to reći u ime kluba zastupnika ECR-a, da mi želimo da sporazum o pridruživanju bude zaključen između Evropske unije i Gruzije što je prije moguće. Mi smo za to da damo svu moguću podršku demokraciji u Gruziji, i također smatramo da treba budno motriti da se ne bi dogodilo da dođe do intervencija koje bi mogle dovesti do situacije u kojoj će se zapravo sve reforme koje su provedene od revolucije ruža jednostavno izgubiti, neutralizirati. Ne smijemo se dovesti u situaciju da ti rezultati budu izgubljeni zato što te reforme predstavljaju najveća postignuća bivše i sadašnje vlade. Mi smatramo da je zapravo prijelaz između prošle i sadašnje vlade bio dobar. To je relativno normalna stvar. Međutim, imajmo na umu da je takav prijelaz relativno teška stvar u toj regiji. Pogledajte samo kako su cijenu morali platiti Ukrajinci da bi E, ostvarili promjenu vlasti. U Gruziji je to proteklo jako dobro i to nam je drago. Dozvolite samo da kažem kratko na što sam stavio naglasak u svojim amandmanima. Prvenstveno na činjenicu da treba uzeti u obzir konsenzus cjelokupnog gruzijskog društva, a vezano uz približavanje Europi i euroatlantskoj dimenziji. Niti jedna vlada, niti jedna gruzijska vlada ne može odustati od takvih prijedloga zato što se radi o prijedlozima koji su uistinu ukotvljeni vrlo duboko u gruzijskom društvu. Želim to posebno naglasiti. Druga stvar na koju želim staviti naglasak je sljedeća. Što se tiče odnosa sa Rusijom i stanja u kojem se nalazi regija, vrlo je važno da stavimo naglazak na solidarnost. Naime, dali smo podršku svim zemljama koje su se osamostalile nakon i ostvarile svoj suverenitet nakon raspada Sovjetskog saveza. Dozvolite da e, se malo podsjetimo na povijest. Prošlo je sto godina od kraja Prvog svjetskog rata i činilo se u jednome trenutku da je Rusko carstvo zapravo krenulo u proces dekolonizacije, mogli bismo to tako nazvati. Nakon toga uslijedile su susljednje revolucije koje su zapravo ponoštile taj proces dekolonizacije. Ta zemlja, odnosno te zemlje nisu više mogle ostvariti svoju slobodu sve do nedavno. Dakle, gotovo sto godina je izgubljeno na putu prema slobodi. Njihove težnje prema slobodi bile su izuzetno snažne, ta društva su vrlo dinamično težila slobodi. Naša je obveza stoga kao Europske unije da im pružimo podršku zato što se radi o davanju podrške zajednici koja se rukovodi istim moralnim načelima kao i naša. Mislim da zaista treba pokazati jedan građanski put Gruziji. Ne želimo jednostavno e, ovo definirati kao trajni odnos e, Gruzije i Europske unije u ovome obliku, već želimo zaista ići u smjeru koji bi omogućio da Gruzija postane punopravnom članicom Europske unije u budućnosti. Sve što je postignuto revolucijom ruže sada je zapravo u opasnosti. A najviše zbog toga e, što imamo prilike vidjeti što se događa sa nacionalnim pokretom bivšeg predsjednika Sakašvilija. Ne bude li podrške od strane Zapada, Gruzija će se ponovno naći u političkoj slijepoj ulici. Ponovno ćemo imati prilike vidjeti da postoji politička opresija i da je zapravo vrše oni koji se protive demokratskim načelima. Osim političkog konsenzusa u našem tekstu rezolucije trebamo naglasiti ulogu civilnog društva u gradnji gruzijske države koja je neovisna. Predlažem stoga da se stavi naglasak na ulogu ortodoksne crkve koja je od ključne važnosti u toj zemlji zato što upravo ta crkva budno prati razvoj e, i očuvanje svijesti u gruzijskom narodu i njihove savjesti. Ruska okupacija u toj regiji, u jednoj od gruzijskih regija, jest upravo to okupacija. Ne radi se tu o separatističkim regijima, ne radi se tu o građanskom ratu. 2008. godine e, pod pokroviteljstvo Međunarodne organizacije, to je istina, ali uslijed e, invazije ruske vojske došlo je do situacije u kojoj se odigrao čitav niz incidenata i zapravo e, je takvo postupanje otvorilo put ruskoj vojsci prema toj regiji. Radi se o invaziji. Želimo li ozbiljno razgovarati o pružanju podrške Gruziji? o jačanju odnosa veze između Europske unije i Gruzije ne možemo zatvarati oči pred tim ključnim problemom pred kojim se Gruzija nalazi. Taj problem zapravo je ishodište svih drugih problema koji se danas pojavljuju u Gruziji i taj izvor problema recimo to otvoreno jest ruska politika protiv koje e, moramo štititi, od koje moramo štititi Gruziju. Hvala gospodine Jurek. A sada dajemo riječ izvjestitelju e, da zaključimo ovu raspravu. Oprostite, izgleda da sam nekoga propustio. Još se netko javio za riječ. Samo trenutak. Pažljivo sam slušao svojeg kolegu Mareka Jureka i slijedio sam situaciju e, u Gruziji za predsjednika Sarkozija i glavnog tajnika u Elizeu i moram reći da nažalost situacija nipošto nije crno-bijela, nije s jedne strane veliki i ruski vuk, a s druge strane snage slobode mi se zapravo nalazimo u jednoj situaciji gdje se isprepliču e, istočno-zapadni interesi, interesi Rusa i Amerikanaca. Da su stvari tako jednostavne bilo bi dobro. E, slažem se s jednim dijelom e, onime, s onime što je rekao moj kolega Jurek. Borili smo se u jednom trenutku protiv staljinizma, međutim staljinizma danas nema i ovdje se radi o tome da se održi osjećaj ravnoteže i prave mjere ako netko želi e, tražiti kavgu, ako želi tražiti e, rat, ako želi uvijek oponirati i stavljati u suprotnost mir i rat, onda jednostavno se nikada nećemo izvući sukoba i to trebate imati na umu. Oprostite što sam ovako iskren. Gospođa Fotiga, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nakon ovoga što sam čula od francuskog kolege, dozvolite da vas podsjetim na jednu stvar. Dame i gospodo, želim vas podsjetiti na sljedeće. Gruzijska nacija je nacija koja ima dugu povijest, veličanstvenu povijest. Radi se o drevnoj naciji. Spomenici gruzijske kulture datiraju još iz petog stoljeća. To su izvrsni spomenici, malo ih je, malo je takvih primjera kulture u našem dijelu svijeta. Ti kulturno-povijesni spomenici kršćanske kulture uništeni su, smišljeno i namjerno, bombardirala ih je ruska armija 2008. godine i još uvijek se prisjećamo tih bombardiranja. Ne samo u toj regiji, već u drugim regijama. Ovi događaji e, o kojima sada govorim vrlo se zapravo rijetko spominju, ne zato što ih se ne sjećamo, nego zato što nas nitko na njih ne podsjeća. A bili su to vrlo teški, vrlo tužni e, događaji za tu veliku naciju, za njezinu borbu za slobodu, za njezinu državnost. I, a do svega toga došlo je samo zato što je postojala jedna međunarodna zavjera protiv toga da ostvare slobodu. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Ja bih želio zahvaliti e, svima ko se je za riječ, tko je sudjelovao u raspravi. Mislim da postoji dobra šansa da postignemo kompromis. Podržavam sve što je rečeno o e, selektivnom e, provođenju pravde. I to je također i moje stajalište. I ja također smatram da je vrlo važno da takva praksa ne postoji. U potpunosti sam siguran da ćemo se uspjeti dogovoriti i da ćemo uspjeti postići kompromis. Siguran sam da do trenutka kada dođe do glasovanja u odboru u studenom, a isto kada se bude i glasovalo u plenarnoj, da ćemo raspraviti podrobno ova pitanja i postići dogovor. Hvala. Hvala lijepa gospodine izvjestitelju. 17. studenog ćemo glasovati o tome. Prije toga ćemo još imati priliku raspraviti o amandmanima veznih uz ovu rezoluciju. Imamo 132 amandmana za sad. Nadam se da će izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni iznaći ovdje dogovor. Isto tako ustvrđujemo da odbor INTA da će on 7. studenog donijeti odluku tako da imamo dobre rokove kako bismo zatim na plenarnoj sjednici između 15. i 18. E, e, prosinca moći donijeti tu odluku kako bi to bila zatim treća zemlja koja će proći kroz taj postupak ratifikacije sporazuma o pridruživanju. Hvala vam lijepa gospodine izvjestitelju. Prelazimo sada na temu Ukrajine. Imamo ovdje razmjenu mišljenja sa gospođom De Zuleta. Ona je ovdje imala posebnu odgovornost zajedno i sa gospodinom Plenkovićem. Imali smo izaslanstvo sa 14 članova iz Europskog parlamenta koje je bilo u Ukrajini. Već sam prije rekao da bi mi bilo vrlo drago kada bismo možda mogli već sada reći nekoliko rečenica o takozvanim izborima koji su se održali u nedjelju u okupiranim područjima. Bilo bi mi drago kada bi gospodin, gospođa Dezulete mogla prvo preuzeti riječ. Ona je bila voditeljica delegacije OSSS-a, ODIHR-a i mislim da bi bilo dobro kada bi nas ona uvela u tu temu, a zatim će nam gospodin Plenković predstaviti isto tako svoje viđenje stvari, te mu već unaprijed srdečno zahvaljujem, a i drugim kolegama na tome što su izvršili tu zadaću u Ukrajini. Gospođo de Zulueta, izvolite pred vam riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ako sam dobro shvatila, želite da se E, možda ipak osvrnem na izboru 26. E, listopada, a ne ovo što se odvijalo u nedjelju u Donbasu. Naime, o tome nemam ništa za reći, budući da mi nismo sudjelovali kao promatrači. Prva stvar koju bih željela učiniti je zahvaliti vam, gospodine predsjedatelju, i želim mi zahvaliti članovima ovoga odbora, zato što ste me pozvali da vam e, održim izlaganje. Ovo je treći puta da sam ovdje u ovoj funkciji i jako mi je drago što imam prilike ovdje sudjelovati. Što se tiče promatračke misije OSS-a e ODHR-a u Ukrajini, ova misija nije bila tako brojna kao ona koja je promatala predsjedničke izbore. Sve skupa imali smo 700 ljudi, došli smo 17. listopada izvještavali smo od početka listopada iz svih e, dijelova, a misija je završena u petak. U autonomnoj republici Krimu nije e, se održalo glasovanje zbog toga što je došlo do nezakonite aneksije u Svibnju. Nitko nije mogao glasovati na parlamentarnim izborima, a zato što su regije e, e, Krim i Luhansk trenutno izvan kontrole službene ukrajinske vlade. 39 e, država članica OSS-a i Japan davali su podršku promatračima. Bilo je 18 kratkoročnih promatrača koje je također poslala Ruska federacija. Misija je također dobila i doprinos 90 promatrača koje je financirala Europska unija. Bilo nam je jako drago što smo mogli koordinirati svoj rad na sam dan izbora e, sa 200 promatrača e, parlamentaraca te zahvaljujemo i parlamentu koji nam je dao podršku. Također su nam se pridružili članovi Skupštine NATO-a. Na taj način povjerenstvo je zapravo organiziralo promatranje na više od 3000 biračkih mjesta. Naša plenumina izjava o nalazima i zaključcima temelji se na nekih 4000 promatračkih izvješća, od kojih je 1000 zapravo e, izravno stiglo sa biračkih mjesta. Kao što znate, općenito gledano, naše izvješće bilo pozitivno, posebice vezano uz atmosferu na dan samih izbora. E, atmosfera i organizacija na biračkim mjestima bila je dobra. Postojali su neki manji postupovni problemi na nekim mjestima. Važno je naglasiti da je taj rezultat zapravo dosljedan u svim regijama u kojima je promatračka misija boravila. Moram također reći da u Donjecku i Luhansku nije obavljeno promatranje, imali smo samo jednu ograničenu posjetu u Donjecku, konkretno Slavijansku i Kramarsku na dan kada su se održavali izbori. Što se tiče predsjedničkih e, izbora u proljeću, naglasili smo e, neposrednost i nepristranost e, izbornog povjerenstva i smatramo da je to zapravo važno nasljeđe dva kruga e, izbora koji su se održali ove godine. Ljudi su na biračkim mjestima upravljali situacijom na uglavnom kompetentan način. Također se može vidjeti da je izlaznost bila više od 50%. Pohvalili smo građane Ukrajine zbog toga što su se uglavnom ponašali mirno na dan izbora, što je veliko postignuće. S obzirom na to da zemlja prolazi kroz nevjerojatne izazove. 16. E, 26. E, listopada Nažalost, došlo je do manjih nemjera na liniji razgraničenja između e, onih regija koji su još uvijek pod nadzorom Ukrajine, i onih koji se nalaze pod e, kontrolom okupacijskih snaga. E, I nakon izbora nastavilo se sa vojnim djelovanjem. Primjerice, tijekom prošloga tjedna. E, broj žrtava porastao je na 21 e, smrtni slučaj 35 ranjenih. Također, naša misija je izvijestila o određenom e, određenim napetostima koje su postojale i tijekom izbora i nakon izbora. Nakon što su održani izbori također smo pratili E, pripremu konačnih izvješća i e, upravljanje e, pripremom konačnih rezultata. Imamo dva izvješća iz kojih se vidi da se nastojalo na izborno povjerenstvo utjecati i vojnim sredstvima, a u Luhansku i Donjecku zapravo su postojala samo četiri biračka mjesta na kojima se moglo odvijati promatranje. Sveukupno gledano, Problemi o kojima se izvještavalo uglavnom e, su se odnosili na činjenicu da je zapravo postojala velika fluktuacija u e, osoblju koje je sudjelovalo u postupku izbora. Oni kojima je poznata situacija tijekom prethodnih izbora znaju da zapravo taj problem nije nov. Međutim, i premijer i e, predsjednik e, nastojali su utjecati u svojim navnim jastupima kako bi se taj problem smanjio, kao i problem nepoštovanja predizborne šutnje. Što se tiče medija, E, bilo je vrlo malo neobisnog izvješća, uglavnom medijima dominiraju poslovni interesi, održane su određene rasprave na nacionalnoj televiziji i nacionalna medijska kuća nastojala je uložiti trud da se održe nepristrane rasprave, te da se osigura ravnopravni pristup svih kandidata medijima. Međutim, pokazalo se da izgleda da zbog institucijskog pritiska to još uvijek nije u potpunosti moguće. Gospodin Plenković e, će sigurno govoriti o tome, ali samo šest od 29 stranaka je uspjelo ući u parlament. Komunistička partija Ukrajine je prvi puta ostala izvan parlamenta od kad se provode e, demokratski izbori. Raspodjela mjesta u parlamentu temeljem 99,89% prebrojenih rezultata jest takva da je blok Petra Porošenka dobio 132 mjesta. U proporcionalnoj utrci je zapravo e, izgubio od stranke premijera Jacenjuka ali e, premijerova je stranka u konačnici dobila manji broj mjesta, samo 82, a treća stranka e, po izbornim rezultatima dobila je 35. Također, e, izvještavamo i o zastupljenosti žena i tu je, nažalost, rezultat prilično razočaravajuć. 47 žena zauzet svoja mjesta u parlamentu e, u prijašnjem e, sazivu bilo ih je 43, što je e, mali pomak unaprijed. Gotovo svi su se složili da je izuzetno važno imati na umu ove rezultate u svim budućim izborima, te također ekonomske i političke izazove. Usprkos određenim pokazateljima koji govore suprotno e, i koji su zapravo govorili da se može očekivati suprotno, niti jedan od velikih igrača nije dovodio u pitanje rezultate izbora. Zaključci su u Ukrajini dobro prihvaćeni. Uglavnom smo imali prilike čuti da postoji politička volja da se provode dugoročne preporuke OSS-a i ODIHR-a. Prva od njih je naravno uvođenje i odobravanje sveobuhvatnog e, zakona o izborima. Pitanja financiranja kampanje su pitanja kojima smo se bavili samo djelomično. Suradnja između OSS-a i ODHR-a e, već je u tijeku vezano uz ta pitanja. Također želim naglasiti koliko je važno uvođenje novih pravila koje će omogućiti veću stabilnost u E, provođenje izbora, a posebice pravila koja se tiču osoblja koje radi na biračkim mjestima. Na kraju, dame i gospo, nadam se da s obzirom na pozitivnu reakciju na e, nalaze ove promatračke misije ćete u novom ukrajinskom parlamentu pronaći sugovornike koji će biti spremni na uspostavljanje konstruktivnog dijaloga o reformi, uključujući i reformu izbornog sustava. Hvala gospodine predsjedatelju this Plenković. Gospodin Plenković, zahvaljujem predsjedniče Brok prije svega. Pozdravio bih sve kolege koji su članovi izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa Ukrajinom i koji su danas prisutni na ovom zajedničkom zasjedanju. Također bih pozdravio sve zastupnike Europskog parlamenta koji su sudjelovali u promatračkoj misiji parlamenta preuranjenim e, parlamentarnim izborima u Ukrajini. Prije svega zahvaljujem e, gospođi Tana Dezulet i svim kolegama iz OSSS-a, iz ODIHR-a na napornom e, da, za razliku od zastupnika i kolega iz Europskog parlamenta i klubova zastupnika oni su ondje bili e, duže i pokrivali su detaljno cijeli izborni proces i što se tiče kampanja i što se tiče zakonodavnog okvira i medijske eksponaže i samo glasanja na sam dan izbora a osobito e, izbor e, brojanje glasanja i glasova i rezultati Rekao bih da postoje dva aspekta kojima danas možemo raspravljati ovih proranjenih parlamentarnih izbora. Jedan je proceduralni dio, onaj dio na koji su način na koji su održani izbori. Gospođa Dezolueta je e, rekla da nova vrhovna rada koja obično ima 150 zastupnika, njih je 225 izabrano većinom. A ostatak na zatvorenim nacionalnim listama, dakle dokupni brojevi neće biti toliko veliki koliko bi trebali biti prema ukrajinskom ustavu. Dakle, zbog 27 e, zastupnika koji nisu odabrani sa Krima, 12.9 e, iz Donjecka i Luganska, a u ovom slučaju će e, rada imati 27 zastupnika manje, no svejedno bit će sve e, valjano jer prema Ukrajinskom ustavu važno imati minimum od 300 izabranih zastupnika kako bi izbori bili e, zakonski valjani. Dakle, mislim da cijeli izborni proces treba razmotriti iz perspektive e, zastupnika Europskog parlamenta koji su to pratili i to je bilo redovno sve. mi smo u suradnju sa, u suradnju sa OSS-om, ODA i HR-om posjetili osim Kijeva, Harkiv, Odesu, Čerkasi i Dnitropetrovsk. I moram reći da zapravo sve informacije koje smo dobili od kolega koji su promatrali izbore, e, bile su da je sve redovno i mirno prošlo i zastupnici su dakle, iz prve ruke e, pratili i vidjeli da nije bilo nijakvih većih poteškoća. E, što se tiče e, razrade preliminarnih rezultata u suradnji sa našim kolegama iz Parlamentarne skupštine Vijeća Europa, ss i NATO, zapravo smo se oslanjali na podatke e, mnogo šireg kruga promatrača koji je pokrio zapravo cjelokupni teritorij Ukrajine i to detaljnije, tako da smo mi zapravo podijelili zaključke sa njima i isto tako i glavne kritike koje su zapravo poticaj ukrajinskim vlastima da poboljšaju neke neka nesavršenstva u zakonodavnom okviru, što bi moglo biti korisno jer je e, u usporedbi sa predsjedničkim izborima e, postojao napredak, ali isto tako postoji mogućnost za buduće izbore koji će biti održani svakako prema međunarodnim standardima. Odaziv je bio preko 50%, no malo niži od očekivanog, mislim barem prema mišljenju većini promatrača, no svejedno lijep odaziv usporedbi sa običajnom praksom u većini europskih zemalja. Ono što smatram da je važno spomenuti, izbori 26.10. zapravo predstavljaju prvi korak od jednog trodilnog procesa. Dakle, nakon Euromajdana, nakon predsjedničkih izbora u Svibnju, ova jedna ova jedna mogućnost koju je predsjednik Porošensko uočio kako bi raspisao ranjene izbore i kako bi zapravo dobili E, novu vrhovnu radu koja će biti i zabrana, to je bio važan korak da se stvori novo političko ogrušenje koje, će, koje je pokazalo prema izbornim rezultatima da je većina Ukrajinaca se odlučila za Europu, za reforme, ali isto tako i za e, jedinstvo i teritorijalni integritet zemlje. U tom smislu e, uočili smo važnost sporazuma iz Minska, važnost sporazuma iz Brisela što se tiče e, odgađanja sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma do 1.1.2016. I također smo posvjedočili napredak e, po pitanju sporazuma o plinu između vođa Gaza Gazproma i ministara i to pod pokroviteljstvom povjerenika Ettingera. Ovo je sve skupa stvorilo smjereniju, opušteniju atmosferu, e, iako između predsjedničkih i parlamentarnih izbora preko 3700 ljudi je poginulo u Ukrajini. Velik dio teritorija također, u velikom dijelu teritorija ukrajinske vlasti nemaju pristup i mm, sastanku sa gospodinom Porošenskom, Jacenjukom, gospodinom Turčinovom, sa gospodinom Klimkinom. Dakle, prema svima njima ključni ciljevi ove zemlje su dvojaki. S jedne strane reforme orijentirane u smjeru Europe, a s druge strane mirna reintegracija cjelokupnog ukrajinskog teritorija. Dakle, smatram da osobito nakon istodobno e, ratifikacije sporazuma o pridruživanju 15.9. E, mogu reći da za oba dvije strane postoje velika, oba dva oba dvije politike, postoje velika očekivanja naših ukrajinskih prijatelja i to se pokazalo više puta. A utjecaj parlamenta i drugih europskih institucija od velike važnosti za budućnost ove zemlje. Mala opaska što se tiče jučerašnjih izbora, koje vjerujem da svi doživljavamo kao nezakonite, nelegitimne i u suprotnosti sa zakonodavstvom Ukrajine, te izbore neće priznati niti Europski parlament, niti većina e, međunarodne zajednice i bilo kakav pokušaj Moskve da im daju legitimitet zapravo će biti suprotno duhu sporazuma iz Minska i e, će bilo kakav pokušaj pronalaženja mirnog rješenja. Eto, nakon ovog e, kratkog komentara, jer moj pismeno izvješće o rezultatima promatračke misije bit će gotovo kroz eh, par tjedana, kao što je običajeno postupak. Zahvalio bih samo svim kolegama iz parlamenta, gospodinu Sanju koji je potpredsjednik našeg izaslanstva, gospodinu Černjeckom, potpredsjedniku parlamenta, gospođi Koraci Bild, gospodinu Celleru, gospodinu Boniju, gospođi Piri, Bohan, Demesmacher, Van Dalen, Oštrovićius, Jansdorf, Harms i Mazuronis. Svima dakle zahvaljujem na suradnji, kao i svim kolegama koji su eh, pratili naše izaslanstvo. Hvala. Predsjednik nema uključen mikrofon. Hvala što ste mi dali riječ. Ja bih zapravo se pridružio onome što je rekao gospodin Pelenković do sada. Samo bih još možda dvije mm, manje važne opaske nadodao onome što je već rečeno. Jedna se tiče toga da bismo trebali e, na glasni način reći da europska orijentacija je nešto što mora značiti više žena u parlamentu ukrajinskom. Druga stvar je da moramo čestitati i to posebno čestitati uh, uredu, nacionalnom uredu u Ukrajini zbog toga što je posao koji su oni odradili doista izvanredan. Zamislite dakle zemlju u kojoj traje rat, dakle postoji velika osjetljivost i unutarnje napetosti. A svedno suradnja 900 e, e, vanjskih promatrača organizirana vrlo glatko, bez ikakvih problema, e, što bi samo po sebi bilo veliko opterećenje za organizatore. A, ono što se oni ovakvim uvjetima odradili doista tehnički bilo iznimno profesionalno i želim im čestitati i dopustite mi samo još što ću reći nešto što gospodin Plenković nije samo mogao reći da čestitamo velike i njemu. Zahvaljujem gospodine Plenković. Zahvaljujem predsjedniče. Ja ću govoriti na nizozemskom. Hvala. Ja bih htio čestitati gospodinu Plenkoviću i svim drugim kolegama na suradnji. Tijekom naše misije u Ukrajini smo doista doživjeli normalne izbore, pridržavalo se postupaka i velika zasluga ovih izbora jest da sada Ukraja ima narodno predstavništvo koje doista usetava i njeno stanovništvo sada nakon prosvjeda na Majdanu i e, bijega Janukovića. To je predstavništvo koje može provesti reforme uz potpunu, potpun legitimitet, one reforme koje su već započele i gdje sada treba ubrzati. Sada doista možemo govoriti o volji većine. Većina želi reformirati tu državu i želi moderno demokratsko društvo. Što se tiče onoga što su rekli kolege, ja sam bio u Odesi, nije bilo tamo nikakvih um, neobičnih događaja, izbori su se vrlo mirno održavali, no nismo imali odaziv birača E, od strane raseljenih osoba, a od Odesa ima mnogo izbjeglica iz e, regije Donbasa koji i oni nisu sudjelovali na ovim izborima, unatoč činjenici da su službe uvele olakšani postupak registracije. Ipak oni se nisu odazvali na izborima i moje pitanje je nisu li ih možda e, s tim u vezi službe e, dovoljno mobilizirale, jesu im se pružile sve informacije. Imamo dakle 4000 prognanika u Odesi koji nisu sudjelovali na izborima i e, dakle njihovi interesi neće biti zastupljeni u parlamentu. A jedna druga tema, što se tiče mladih izbora, primijetio sam da je bilo mali odaziv mladih ljudi na izbore. Radili se tu o ovom novom izbornom sustavu Imamo e, dvojni izborni sustav e, od kojih se jedan e, način biranja još uvijek veže uz korupciju i netransparentnost. To možda stvara zatim nepovjerenje među mladim ljudima. Nadam se da će se sa dovršenjem reforme izbornog zakona to i dovršiti. Reforma izbornog zakona doista bi trebao biti prvi prioritet jer imamo velike zabrinutosti kada vidimo e, što se događa u regiji Donbasu. Ovi jučerašnji izbori koji naravno nisu, nisu legalni. Radili se tu samo o tome da Rusija iskorištava e, tu situaciju. Hoće li zatim lokalno stanovništvo hoće li doći do ponovnih sukoba između lokalnog stanovništva i e, ruskih trupa. Dakle, trebalo bi odvršiti politički pritisak na Rusiju da se završe sukobi to će biti dosta teško. A još i jedna završna primjedba. Osim mojih vlastnih iskustava u Odesi, sam isto tako vidio izvješće iz e, regije Donetsk. E, tamo e, je došlo do zastrašivanja, pripadnici paravojnih skupina su pokušali isto tako prijetiti osobama koji su bili zapošljeni u izbornim lokalima i ne mogu procijeniti koliko je opsežno to bilo, ali samo sam s tim u vezi počitao određene izvješća. Hvala vam. Thank you, Chair. Zahvaljujem predsjedniče. Ja ću biti malo više skeptičan nego moj kolege. Ja sam se sredotočio na Dnjetropetrovsku regiju, što nije se početno bila na popisu naših e, odredišta za promatranje izbora i moram reći da je došlo do određenih e, zloupotreba izbornog e, zakonodavstva. Prije svega zastrašivanje ljudi sve prisutnim osobama koje su imali uniforme i oružje na izbornim mjestima to dakle baš i nije kompatibilno sa europskim standardima, ali mnogo puta e, je do toga dolazilo. Zatim smo imali informacije, dosta informacija o kupovanju glasova, kupovanju glasova putem mobitela. I također došlo do nekih drugih slučajeva lažiranja, primjerice protokoli su slali sa izbornih mjesta u središnicu, a odandje u na različite načine u dakle, nekim lažiranim oblicima su poslani dalje. I to je do, se dogodilo ne samo jednom, već imam nekoliko takvih slučajeva prema dokazima. E, moji suradnici su radili u obliku mreže u cijeloj regiji, tako da imam doista mnogo dokaza ovakvim slučajevima. Upotreba nasilja na ulicama prije i tijekom izbora također je bila česta. I to osobito prema članovima, djelatnicima komunističke stranke i također naspram opozicijskom bloku nasilja ondje e, nije bilo toliko često, ali također došlo do uništavanja materijala i to nekih drugih stranaka poput patkevšine. Sve svemu mogu reći da smo da ćemo u budućnosti nastaviti pomno pratiti situaciju primjerice Imali smo slučaj gdje su organizatori smatrali da je postojala opasnost da na nekim izbornim mjestima je došlo do opasnosti mogućnosti pobjede takozvanih neeuropskih sila i da e, izborna mjesta na kraju nisu bila uopće otvorena. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo bih htio ovim predsjednicima našeg zaslanstva za promatranje izbora, dakle gospodinu Plenkoviću i gospođi Dezulete, uputiti moje srdačne zahvale, a i svim kolegama koji su bili tamo prisutni. Imao bih nekoliko kratkih pitanja. Kao prvo, što se tiče kratkoročnih i dugoročnih promatrača, koliko ste imali ruskih e, sudionika pri tim promatranjima i Jeste li radili kao i kod drugih e, promatranja izbora da se dakle može jasno reći da je i Rusija kao članica OSSS-a bila uključena u te rezultate? Može li ona potvrditi mm, valjanost tih rezultata? Kao drugo, ovaj izborni sustav, već je spomenut, on doista nije primjeren za ovakvu zemlju u promjeni, Venecijanska komisija isto tako putila na zahtjev da se to na drugačiji način napravi. Gospođo de Zuleta, hoćete li u vašim preporukama uzeti u obzir te prijedloge Venecijanske komisije i za sljedeći put predložiti drugačiji, drugačiji sustav glasovanja? To je bilo moje pitanje. Hvala. I'd like to, um, ja bih zahvalila šefovima izaslanstava i kolegama koji su sudjelovali u misiji i također bih potaknula na to da izvješće bude detaljno u smislu svih kritika e, koje zapravo će ukazivati na nužne reforme. Jer znamo kakav proces želimo vidjeti u Ukrajini, dakle, kretanje u smjeru demokracije, a to zahtjeva niz reformi. Tako da je ovo ključan trenutak da budemo vrlo otvoreni i vrlo konkretni s preporukama. Osobito me brinu izvješća članci koje sam u medijima vidjela o tome da je vrlo malo mladih sudjelovalo. To je velik razlog za brigu i to ukazuje na potrebu za stvarnim reformama e, što bi pokazalo da je sustav vjerodostojan i ljudima, stanovnicima Ukrajine. I također bih rekla da zahvaljujem e, predsjedniku na izjavi o legitimnosti takozvanih izbora u Donbasu. čak slike o ljudima koji su stali u redu za izbore, a gdje se dijelio, dijelila hrana, da to pokazuje da se uopće ne radi o pravim izborima. Zahvaljujem. U Harkovoru, Harkijevu također moram reći da je izlazak na izbore prošao mirno ljudi koji su bili sa mnom, ja osobno nismo nikakve probleme opazili, možemo reći da su izbori bili doista izvrsni, pobravanje glasova je također bez problema prošlo, a sve se događalo u okruženju ruskog govornog područja. Dakle, to je jedna šira slika u kojoj možete vidjeti da su ukrajinski izbori prošli vrlo dobro. Slažem se sa nam Gomez da su izbori u Donbasu doista nešto nečuveno i da se je to upravo kršenje sporazuma iz Minska. Mm, mislim da da su rezultati ukrajinskih izbora jasni i jedna opaska takozvana ekstremna desnica, takozvani fašisti prema Moskvi, eh, njih se nije nigdje vidjelo i njih se biralo. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. sjajno imati ovakvu priliku za razminu stališta. Ja sam pomno pročitao izvješća. I nešto bih rekao što možda neće biti vrlo popularno. Naime, ne sjećam se ovakvih komentara jer postoje neki strani e, akteri koji ne žele e, da mi provodimo svoju vlastitu europsku politiku. Ja neću procjenjivati e, kakvi su bili izbori u Kijevu, ali mogu reći da nije postojala velika podrška e, za vladu, nije postojalo veliko sudjelovanje, niti je postojala velika podrška za proeuropske e, snage, 30%. Neću dakle ulaziti niti u detalje izbora zbog toga što ne smatram da su izbori korisni u situaciji kakva je trenutno u Ukrajini gdje ljudi ne žive zajedno na odgovarajući način jer u Ukrajini praktički imamo rat. Dakle, ne volim kada kolege stalno govore da za sve treba kriviti Rusiju. E, čuli smo ranije od našeg predstavnika Europe koji je rekao da vrlo često e, mu se čini da su e, da je ruska strana spremna na suradnju, a ja bih također želio da dođemo do općeg sporazuma što se tiče Ukrajine i to u smislu kako bismo mogli obraniti ovu zemlju, a ne da samo upiremo prstom u neke strane. Gospodin Šafhazer. Gospodine Šafhazer, vi ste bili prisutni pri ovim ilegalnim izborima i možda biste mogli objasniti koliko smo imali izbora, koliko stanaka su se mogli natjecati kako bi tamo ljudi mogli imati izbora pri glasovanju. Možda nas možete više informirati o tome i vrlo zanimljivo na koji ste način kao netko ko je na desnom krilu u Francuskoj tamo surađivao sa ljevičarskim strujama pri ovih izbora. Vrlo se veselim vašem izlaganju. Hvala vam gospodine predsjedniče. Istina je da sam bio u Donbasu i da sam stigao prije nekoliko sati u Europski parlament. Kao prvo ću reći da mislim da su ovi izbori koji su održani prošli tjedan, dakle ne govorimo o ovim jučerašnjim izborima, bili u potpunosti neophodan e, proces, to je moj kolega već naglasio. Doista uspostavili smo nasuprot e, nekih nedemokratskih bivših razvoja, neki su govorili čak i o puču, e, sada e, legitimnu vladu za Kijev koju smo morali stvoriti putem ovakvih izbora. Mislim da je takav proces u potpunosti neophodan, iako mi se možemo šaliti se s time, gospođa Lulan je već najavila rezultate tih izbora mjesec dana prije nego što su oni održani. Ali ja ne želim o tome govoriti. Ja bih htio reći da je ta vlast iz Kijeva sada tražila legitimitet među svojim biračima, a na istoku imamo dramatičnu situaciju. Neću sada ući u detalje ono što se dogodilo, ali ipak bilo je bombardiranja civilnog, civilnih građana. Vidio sam desetak škola koje su bombardirani. Govorilo se o stotinama škola, ja nisam vidio stotine škola. Zatim sam vidio bolnice eh, na koje su isto tako izvršeni napadi. Vidio sam pokušaje da se stanovnike pokušava natreti u bijeg. Doista govorimo o velikom broju veseljenih osoba ne radi se o 3500, to je 4000 mrtvih osoba, u to e, govorilo sa tim žrtvama zbog e, bombardiranja. Zapravo sam iznos stradalih je više blizu 10.000. Što se tiče svjedočanstava, ljudi s kojima sam mogla razgovarati, mislim, ti ljudi su u potpunosti tamatizirani. Istina je da je to sam što rusofono i da u svom identitetu e, prije nisu dobili u potpunosti priznanje. Nisam primijetio nikakvu mržnju, više puta sam postavio to pitanje. Osjećate li mržnju prema mm, vašoj braći koji su vas bombardirali? Oni su mi rekli ne. Mi smo protiv političara, protiv onih koji vode rat i koji stvaraju sukobe između Rusije i Sjednih američkih država, tako su mi rekli. Ipak, unutar tog, rata treba se vratiti na put pomirenja, a po mom mišljenju tu ima samo jedno rješenje. I na, i na istoku sada imamo samo prozvanu vladu koja će pokušati naći svoj legitimitet jer sam po sebi nema i rekli su mi da su se izbori odvijali više manje slično kao i u Kijevu i više manje slično oni pokušavaju naći svoj legitimitet. I mislim da uzevši to u obzir ne bi bilo smisleno, ne bi bilo razumno priznati tu vlast jer treba sjesti oko stola, treba započeti raspravu, treba naći rješenja za budućnost. Treba prestati dijabolizirati ovu ili onu stranu. Treba li baš pokušati proizvesti rat, pokušati proizvesti krvoproliče? Ja vam mogu reći da se govorilo o tisućama kamiona koji prisužu iz Rusije. Ja sam išao tom cestom, ja nisam vidio niti jedan kamion, um, niti jedno teretno vozilo koje je pristiglo iz Rusije. Mislim, možda su mi promakli, ali ipak ja sam uh, išao u oba smjera u tih uh, tri dana. I ono što vas dakle molim jest da pronađemo dijalog. Jasno je da ti ljudi žele imati vlastiti teritorij ja sam uvijek bio vrlo jasan kada sam govorio u ime Europske unije, ja sam e, rekao da to nije njihova budućnost. Njihova budućnost je pronaći ponovno cijelinu, jedinstvo sa, sa svojom zemljom. E, budućnost je voditi dijalog, ali mi moramo doprinijeti tom dijalogu, a ne diabolizirati jednu stranu naspram druge. I mislim da je to dragi kolega, ono što je razumno i da bi to trebao biti znak koji bi mi trebali odaslati kao parlament e, ljudskih prava i slobode koji mi želimo biti. Zahvaljujem vam. Hvala lijepa, gospođa Kranite. Thank you, Mr. Chairman. I would like e, to congratulate... Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želim čestitati Ukrajini na vrlo uspješnim izborima. Jako sam uživao u izvješću gospodina Kalijete, a i e, gospođe Tane Dezuvete i naše kolege gospodina Plenkovića. Mi smo već dva tjedna u pripremnoj emisiji imali sve naznake da, su, da će izbori biti dobro povedeni. Proeuropske snage sada su dobile mandat za provođenje reformi i to je jedna važna prilika za njih. Ipak, želim i vama, gospodine predsjedniče, zahvaliti ja i gospodinu Plenkoviću na vrlo jasnom stavu što se tiče izbora u regiji Donbas. To su nezakoniti izbori. Htio bih, htjela bih postaviti pitanje prethodnom govorniku koji je posjetio Donbas i koji cijelo vrijeme govori o dijalogu i o potrebi za dijalogom između dvije strane. Ukrajinske vlasti su više puta ponudile priliku za dijalog, kao prvo u Ženevi, kao drugo u Minsku i sporazum o primjerju. Ali ovi izbori u Donbasu predstavljaju jasno kršenje dogovora iz Minska, a činjenica da je Rusija priznala te izbore je pljuska međunarodnom redu. Htio bih pitati mo kolegu, izabranog predstavnika Francuske, podržava li on sa istom takvom, podržava li on eh, ova za samoodređivanje i za Baske i za Okcitaniju i za druge regije? Odgovorite na to pitanje. Pretpostavljam da je to za vas i za vašu stranku nezamislivo. I na kraju htjela bih citirati jedan tweet od gospodina Mihala Kodahoskija. Znate li tko je on? On je tvitao na ruskom, a ja ću to sada slobodno prevoditi. Ne treba ući u rasprave o samim osobama, ali vrlo je zanimljivo zašto stari fašisti iz Europe toliko snažno zagovaraju Putina. Hvala vam. Uh, I'll take up some of the questions, both direct... Probat ću odgovoriti na neke pitanja za koje smatram da su meni postavljena. Što se tiče predstavništva žena, vrlo mi je drago čuti da to smatrate ozbiljnom temom i to je nešto čemu smo i mi posvetili određenu pažnju u našem izvješću. Žene s kojima sam zagovarala u Ukrajini, ali ne samo one, su se žalile na slabo predstavništvo u parlamentu, a to je zapravo e, zbog domino efekta novca i ove, ovih razlika koje je, do kojih je došlo zbog nasilja i kojim je otežalo sudjelovanje, tako su rekle. Što se tiče samih službi, koliko su se one njima obratile, to je teško reći, ali prilikom pomatranja izbora smo primijetili da je to dosta nejednako u nekim regijama poput e, Karkiva. Tu smo zabilježili dosta velike napore, ali sa dosta slabim rezultatima, razočaravajućim rezultatima, a u drugima i dosta manje napore. Što se tiče sudjelovanja mladih, zapravo nemamo mehanizam s kojim bismo mogli procijeniti ovaj aspekt, no mislim da trebamo biti pažljivi kada žalimo na slab odaziv mladih birača, jer se čini da su oni bili vrlo odlučni i da su podržali ovu jednu novu stranku e, koja se kandidirala i u nekim e, dijelovima zemlje njihov odaziv zapravo bio dosta visok. Sve o svemu nismo komentirali odaziv birača, on je u prosjeku i e, dosta je snažan u svim dijelovima, ali na istoku zemlje ipak vidimo e, razliku, vidimo manji odaziv birača. Što se tiče sve prisutnošći i utjecaja uniformiranih osoba, to je pitanje koje smo vrlo ozbiljno shvatili, jer smo imali e, i e, određene određene osobe koje su e, tamo bili sa i nosili su oružje. Imamo isto tako i zapovjednike bataljuna koji su se kandidirali u nekim dijelovima zemlje. No na sam dan glasovanja od tih o tom smo pitanju imali samo dva izvješća da smo primijetili uniformirane osobe i nažalost imali smo barem dakle dva slučaja osoba koje su nosile oružje i koje su pokušavali vršiti utjecaj na e, postupak brojanja glasovanja. Dakle, u dva u dvije mjesne, to jest lokalne izborne, e, u dva lokalna izborna povjerenstva. Mi smo zadali naše prvo privremeno izvješće, imamo zaključke o isto tako izrečajima veznih uz zastrašivanje i korištenje nasilja, gdje je razmjerno velik broj osoba iz komunističke stranke zapravo bila, žrtva takvih slučajeva. Oprebeni blok nam se obratio kako prije, tako i nakon izbora, te su nam izrazili zabrinutosti vezano s to da je njihov e, paralelni sustav brojanja glasovanja ukazivao na razlike e, veznih uz rezultat i oni sada dovode u pitanje e, ispravnost tog sustava, ali zahvaljuju svim nepristanim promatračima izbora. Što se tiče 18 promatrača koje je poslala Ruska federacija, oni su svi sudjelovali u e, mješovitim e, nacionalnim timovima, takva metodologija unutar e, OSSS-a, nismo imali nikakve probleme, većina njih su bili vrlo iskusni promatrači i mislim da njihovi obrazci i njihova izvješća nisu ni, ni pošto se razlikovala od drugih. Ruski ministar vanjskih poslova je dao izjavu o tome i rekao je da Rusija prihvaća rezultate izbora. Što se tiče pitanja reforme izbornog sustava, izbornog zasto, za, e, zakona, ODIHR ne priznaje da je jedan sustav bolji od drugi, ali u našem preliminarnom izvješću smo zabilježili da unatoč tome što se tražila reforma izbornog sustava i što su nam dana i neka obećanja, parlament na kraju nije usvojio tu reformu i ja mislim da je to nešto bilo što, što su svi očekivali u Ukrajini. Mi uh, uvek zabilježavamo i komentare i prijedloge Venecijanske komisije, E, kako kad izrađujemo naše preporuke, tako i kad izrađujemo naše izvješća. I mislim da sam ovime se osvrnula na sve komentare za koje smatram da bih ja na njih mogla dati odgovor. Hvala lijepa, zaboravio sam gospodina Nata. Prije nego što predam riječ gospodinu Plenkoviću, gospodin Nat, izvolite. He escuchado con atención las palabras del vicepresidente. Hvala vam. S velikom sam pažnjom slušao sve ono što je rekao naš predsjednik i što je rekao naš francuski kolega. Mislim to je bilo vrlo razumno što je on rekao. Možda je to bilo nešto drugačije nego što e, smatra većina, ali to je razumno. Ukrajinski problem je rusko-ukrajinski problem i mora se priznati da to nije sve. Naravno da Rusija ovdje ima određene interese, ali radi se tu o različitim područjima i ne može se uvijek pojednostaviti tu temu. I tu se slažem s onim što su rekli prethodni govornici. Na taj način nećemo naći rješenje. Jedinstvo i teritorijalni integritet Ukrajine treba sačuvati i to bi zapravo trebalo biti ono što će biti naša misla vodilja. Bilo da se radi o Gruziji ili Moldavi ili Ukrajini, dakle svugdje tamo gdje postoje složeni unutarnji problemi. Govorimo o stvarnosti koja nije jednostavna, radi se isto tako i o Ruskoj federaciji koja prekoračuje nacionalne granice, a mi moramo Tražite da se te granice poštuju jer će se inače iskorištavati Europska unija. Želimo da se pridržava Rusija sporazum iz Helsinkija i zapravo smo ovdje na neki način otvorili Pandorinu kutiju. Jedinstvo Ukrajine bi nam u svakom slučaju trebao biti cilj, no ako samo uvijek govorimo o stranim agentima, onda se tu radi o karikaturi i nič, nećemo nikad doći do pravog zaključka, već ćemo uvijek iznova stvarati vlastite kriterije koje neće odgovarati stvarnosti. Mi moramo pogledati stvarnosti u oči. Mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Hvala. Želi još netko se javiti za riječ? Da. Gospodine predsjedniče, hvala. Naravno da mi je uvijek važno nacionalno jedinstvo i zbog toga cijenim jako ono što rekao moj kolega, ali mislim da ne možemo imati mir, a da ne mislimo tu na jedinstvo Ukrajine. To jedinstvo postaje sve teže i teže. Zbog toga što imamo osjećaj, a to nije samo osjećaj, to je sada i stvarnost, da se na nju vrši prava agresija. I e, zatim kada pokušavamo uvesti neki selektivni postupak, onda više nema dijaloga. Radi se o jednom e, domino efektu. radi se o tome da nećemo postići ono što želimo, nego da će biti, doći do odvojenja. Kada se sjetimo onoga što se dogodilo na Kosovu, ta politika dvostrukih mjerila nije dobra. Ja sam za jedinstvo Ukrajine, to je vrlo jasno, kao što sam za jedinstvo svih nacija, no treba biti isto tako još nešto jasno te istočne regije su, kada pogledamo dugu povijest, uvijek pripadale Rusiji i Stalin je taj koji je promijenio granice. I stoga ja nisam niti za to da granice koje je zadao Stalin uvijek budu stabilne. Zauvijek. Treba pokrenuti svani dijalog, a to se može postići samo ako također i priznamo jednu određenu razinu legitimnosti ovim izborima koji su se dogodili na istoku zemlje, naravno uz uvjet da da sjednemo zajedno oko isti stol kako bismo razgovarali. To je iznimno neophodno za mir. Hvala. Prije nego što predam riječ našoj kolegici Dorisu Paku, e, našoj kolegici Dorisi Pak, predam riječ Andriju Plenkoviću. <laughs> Hvala, ako Doris želi, prvo govoriti, ja nemam problema s tim. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ovo je bila doista vrlo detaljna i korisna rasprava što se tiče ovih e, prijevremenih parlamentarnih izbora kao i onih izbora koji su se održali jučer. Mislim da doista moramo spomenuti i naglasiti vrlo važnu ulogu Državnog izbornog povjerenstva koje je napravilo velik napor da oni koji dolaze iz takozvanih okupiranih regija, Doneska i Luhanska, da mogu sudjelovati u izborima, iako se to stvarno se nije toliko dogodilo koliko su to svi željeli. Ono što također želim reći je da osim sastanaka sa političkim e, partnerima, da smo isto tako imali bogatu raspravu sa predstavnicima civilnog društva, to je bilo vrlo važno zbog događaja na trgu Majdan i mislim da ih pomoću raznih instrumenta i mehanizama EU unije dalje trebamo podržavati. Također je bilo jasno da je pitanje teritorijalnog integriteta iznimno važno i to je nešto što Europski parlament i Europska unija ne bi nikad trebali prihvatiti kao e, gotov, e, gotovu činjenicu. To je ono što smo rekli našim ukrajinskim partnerima. Ono što je ključno danas je da vidimo brzo formiranje novog, nove, novog parlamenta, nove vrhovna rada i nove vlade, jer samo na taj način možemo održati i podržati e, ove dane reforme koje su bitne za Ukrajinu i isto tako podržati ovaj izbor, e, a to je bio izbor za mir. Mislim da je to glavna poruka ovih izbora prije tjedan dana. Hvala lijepo gospodine Plenkoviću na ovom sažetku. Dopustite da ja iznesem isto tako nekoliko primjedbi. Kao Europski parlament smo ratificirali sporazum o podruživanju kao i Vrhovna rada. I mislim da nakon tih izbora održanih 25. listopada, mislim da su održani 25. listopada, da ukrajinska vlast ima sada potpunu, potpun legitimitet, kako i ukrajinski parlament i da je naša zadaća ih podržati. Unatoč teškom, teškoj točci ishodišta, unatoč sukobu su ti izbori, a to je ono što su općenito utvrdili pomotači izbora, e, vrlo e, pozit, se odvijelo u vrlo pozitivnom ozraču. I stoga bismo te procese koji, podržavaju i koji su povezani sa našom skupinom za podržavanje e, Ukrajine trebali nastaviti. Također smatram da trebamo i dalje voditi razgovore sa Rusijom, ali radi se o tome da se treba pridržavati sporazuma iz Minska. Izbori koji su se održali jučer su čin kršenja sporazuma iz Minska. To je potpuno jasno i zbog toga je to neki način nazadovanje u tom procesu. Također bismo trebali usvrditi da se ovdje ne radi samo o jednom internom problemu Ukrajine. Imamo tu i ove mjere na Krimu i na istočnoj Ukrajini koje vodi i provode neki akteri izvan Ukrajine. I toga se tu ne radi samo o internim problemima Ukrajine. Ovi takozvani izbori u nedelju su bili izbori gdje nije bilo stranaka, nije bilo izbora, nije bilo niti izborne kampanje. To je bio uobičajeni stari stalinistički pristup gdje imamo liste jedinstva, to znamo i poznamo iz drugih sustava i neki ovdje su još i naviknuti na takve sustave i mislim da treba dakle jasno reći da što se tiče izbornog zakona, što se tiče provođenja izbora, što se tiče trenutka, što se tiče mm, izborne kampanje, što se tiče slobodnog odabira, da tu nemamo legitimitet za te izbore. Ukrajinski predsjednik Porošenko je mogao početkom prosinca na temelju ukrajinskog prava isto tako provesti izbore. Čak je i datum već bio određeno, svjesno smo se odlučili za nešto drugo i stoga treba tu jasno reći da to sada dovodi za sobom određene poteškoće. Trebamo pokušati razgovarati s Rusijom, ali treba uvijek jasno reći da je Rusija ta koja je prekršila međunarodno pravo, ne Ukrajina. Rusija je prekršila međunarodno pravo, a to mora biti isto tako i temelj za to da preko sporazuma iz Minska se dođe ponovno do uvažavanja međunarodnog prava. Za to treba izvršiti određene preduvjete pa i na istoku Ukrajine. Mislim da je to temelj za trenutnu politiku koju bi Europska unija trebala usvojiti. Svima srdečno zahvaljujem koji su nas izvijestili o ovome, koji su sudjelovali u toj misiji promatranja. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o pitanju Kosova. Znamo da smo imali